Liebe äh, e, Dragi kolege i kolegice, nastavljamo zasjedanjem. E, prva točka dnevnog reda je izvještaj gospođe Komi, borba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. E, dajem u prvom redu riječ gospođi Komi, ima četiri minute. E, gdje je? Upravo je bila ovdje. So, Dragi kolege, drage kolegice, e, tražimo gospođu Komi ali budući imamo vrlo e, opširan program, e, ja bih predložila ako povjerenica Bjenkovska e, to dozvoli da počnemo s njom. Evo, gospođo Bjenkovska, imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, dopustite onda da ja krenem sa raspravom o zakašnjelim plaćanjima. Svi znamo da je ovo vrlo važna tema Zakašnjela plaćanja su i kakav problem koji ima značajne posljedice na naše tvrtke. Dopustite da vas ukratko podsjetim na povijest tog fajla. Započeli smo s radom 1995. sa preporukom komisije u kojoj je stajalo da su zakašnjela plaćanja stvarna opasnost za naše europske tvrtke. 2000. je objavljena prva direktiva na tu temu, no situacija nije E, se popravila upravo u suprotno. 2011. je revidirana e, direktiva i e, sadržavala je stroža pravila za borbu protiv zakašnjelih plaćanja i u slučaju javnih tijela i privatnih tvrtki. 2016. smo dobili izvještaj i u kojem stoji da se, su se zakašnjela plaćanja ipak smanjila. I možemo li onda danas reći da je to problem koji pripada prošlosti? Pa ne Danas vas moramo opet podsjetiti da tek jedna od četiri e, tvrtke u Europskoj uniji plać, vrši svoja plaćanja prema dogovoru iz ugovora. Šest, a 60% tvrtki e, svoje dugove dobiva sa kašljanjem. E, čak polovica tvrtki za njih plaćanja kasne više od 90 dana za male tvrtke e, vjerojatnost stečaja e, raste već nakon šest dana kašnjenja i zbog toga e, svaki četvrti stečaj je stečaj upravo zbog zakašnjelih plaćanja Zakašnjela plaćanja su naravno štetna za male tvrtke, za male i srednja poduzeća koja e, se oslanjaju na redovito, redovit dotok novaca kako bi svakodnevno, u svom svakodnevnom redu. Ja se slažem sa stajalištem izvjestiteljice da je direktiva najprimjereniji instrument za borbu protiv zakašnjelih plaćanja. U ovoj komisiji smo radili na provedbi direktive, Pokrenuli smo aktivan dijalog sa zemljama članicama, pružili smjernice, razmjenjivali najbolje prakse, no s druge strane no isto tako smo e, nismo oklijevali da e, poduzmemo strože korake i e, u u Europskoj uniji se vode četiri postupka zbog povrede prava. Zakašnjela plaćanja su vrlo složen problem kojeg ne možemo riješiti samo sa zakonodavstvom. Zato smatram da ne treba revidirati direktivu, a bilo kakva promjena ehm, zakona treba uslijediti nakon promjene poslovne kulture. I to je ono na što se moramo usredotočiti. Dokazi nam pokazuju da su zakašnjela plaćanja namjerna. Ehm, to je zapravo opće poznata praksa poslovanja da kasne s plaćanjima svojim dobavljačima to je najjeftiniji um, oblik kreditiranja no je li doista besplatan za sve nas za naše gospodarstvo naravno da nije zakašnjela plaćanja se onda prelijevaju sa jednog dobavljača na sljedećeg i vrlo često se zakašnjela plaćanja mogu spriječiti što je slučaj recimo sa zakašnjelim plaćanjima u slučaju ugovora sa javnim tijelima dugotrajne administrativne procedure rezultiraju time da se da plaćanja kasne ali i to umjetno i to naravno šteti tvrtkama koje imaju ugovore sa javnim tijelama, tijelima. To što javna tijela kasne s plaćanjima, to je još neshvatljivije i još se manje može opravdati nego privatne tvrtke. Jer moramo voditi računa da je tu riječ o e, javnim tijelama koji e, nisu jednako mm, obazriva prema plaćanjima koje moraju njima doći, dakle to su recimo porezne uprave, one to ne toleriraju. Ova direktiva daje e, poslovanjima i 70% malih i srednjih poduzeća ima problema sa svojim velikim naručiteljima koji ih ne plaćaju. Tako da ta se navika polako pretvara u kulturu. Ja vjerujem u pregovore, ali e, to ne bi trebalo zloupotrebljavati. U izvještaju se definira vrlo jasan plan e, razvoja odgovorne kulture plaćanja i definira se ravnoteža između borbe za protiv zakašnjelih plaćanja i slobode definiranja ugovornih uvjeta. Isto tako traži se veća transparentnost, e, snažnije politike e, provedbe te veća financijska sredstva, pogotovo za male srednja poduzeća. Vidim da je, da je izvjestiteljica u izvještaju uzela u obzir i preporuke iz e, izvještaja o provedbi iz 2016. Mislim da se najviše može postići time što će netko biti dobar primjer i da, će, da bi to bilo najučinkovitije. Direktiva traži okretanje prema novoj kulturi, kulturi plaćanja prema e, ugovorenim uvjetima i to bi trebao naš, biti naš ključni cilj zato što je novac potreban za gospodarstvo, to E, plaćanje na vrijeme koristi svima. Stoga pozdravljam ovaj izvještaj e, koji promovira e, plaćanja na vrijeme. I prije nego što zaključim E, još i nekoliko komentara na rad izvjestiteljice gospođe Komi. Mislim da je uložila velike napore u vrlo kratkom vremenu i rezultat je vrlo dobar, vrlo uravnotežen i vrlo inspirativan izvještaj. A hvala i predsjedniku na Tajaniju koji je e, radio na usvajanju i na početku provedbe te e, direktive budući da je bio na mojem mjestu ranije. Stoga vas sve pozivam da podržite ovaj izvještaj. Hvala vam. Hvala lijepa povjerenice. A sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Komi. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, ja se kao prvo ispričavam, ja sam bila shvatila da rasprava kreće u 18 sati, stoga vam se ispričavam, vama, kolegama i povjerenici naravno. E, najprije želim zahvaliti kolegama koji su mi pomagali u pripremi ovog izvještaja, jer kao što je rekla povjerenica, ovo je vrlo e, važna, vrlo osjetljiva tema i e, ključna za preživljavanje naših europskih tvrtki. Prvo pitanje koje sam si postavila jest na koji način mjeriti zdravlje tvrtke. To je naravno ako postoji dobra ravnoteža između gospodarskog, financijskog i imovinskog aspekta i kada tvrtka može ulagati, širiti se, stvarati nova radna mjesta te stvarati nove dobrobiti na, eh, u nacionalnom i u međunarodnom gospodarstvu. No danas brojne europske tvrtke i to pogotovo male i srednje tvrtke koje čine glavni dio poduzetničkog tkiva u Europi nailaze na brojne prepreke a među tim preprekama je, su i zakašnjela plaćanja u trgovinskim e, transakcijama. A najveći problem je što plaćanja kasne iz javnih tijela. Šest od deset tvrtki ima problema sa zakašnjelim plaćanjem u Europi. Eh, razmotrili smo neke slučajeve. 62%, 62% tvrtke ima probleme financijske zbog kreditora, 58% zakašnjelih plaćanja su namjerno, 45% je zbog administrativne neučinkovitosti i 19% zbog prijevara. No, problem no, eh, situacija se pogoršava kada se pasivno prihvaćaju zakašnjala plaćanja zbog toga što su neke tvrtke dominantnije od drugih. Da bi, ako bi se plaćanja vršila na vrijeme, onda bismo izbjegli situacije koje smo vidjeli i u Italiji i u drugim zemljama u kojima si poduzetnici oduzimaju život zato što su toliko očajni da do, dolaze do stečajeva ne zbog toga što imaju goleme dugove, već zbog toga što njima nisu plaćene, e, njima nije plaćan niko, njihov posao. Direktiva iz 2011. nije u svim zemljama članicama dosegla ciljeve koje smo si bili definirali. Zbog toga smo odlučili u ovaj prijedlog uvrstiti veći napor da se u roku od 30 dana izvrše plaćanja da se osigura veća transparentnost kad je riječ o e, zakašnjelim plaćanjima. Mi moramo pomoći tvrtkama i poduzetnicima i javnim tijelima koja plaćaju na vrijeme. Možda uz jedan takozvani bijeli popis e, na kojem ćemo e, promovirati one koji su dobri i koji su sposobni i s obzirom na to da na tisuće malih i srednjih poduzeća svakoga dana odlaze u stečaj upravo zbog toga što javna tijela kasne sa plaćanjima moramo im osigurati e, odgovarajuće naknade i kroz poreznim putem e, to recimo u Italiji tako nešto još uvijek nije aktivno. Zatim moramo promovirati one najbolje prakse poput one u Španjolskoj. E, to smo spomenuli i u samom dokumentu, zato što kada javno tijelo nije u stanju platiti, e, umjesto tog javnog tijela plati država. To su sve jako dobra rješenja. Isto vrijedi i za javne natječaje. Treba isključiti iz budućih e, javnih natječaja e, one aktere za koje se pokazalo u prošlosti da ne plaćaju svoje dugove. Zatim pozivaju se zemlje članice da osnuju na nacionalnoj razini službe za mirenje. Kada bi svi plaćali na vrijeme, mislim da bismo uštedjeli 158 milijuna eura financijskih troškova. Možemo li to učiniti? Da, moramo. I e, hvala svima zato što e, na kraju svega mislim da smo ostvarili jedan odličan rezultat. E, hvala lijepa gospođo Komi. Gospodin Preda e, e, ima plavi karton za vas. E, prihvaćate li ga? Izvolite, gospodine Preda. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Želim intervenirati i pitati zašto nemamo predstavnika iz rumunjskog predsjedništva. Vi ste spomenuli zemlje članice. Na izvještaju Teri Kavras također nisu sudjelovali predstavnici rumunjskog predsjedništva. Možda nisu shvatili da u ime vijeća da bi trebali sudjelovati na ovim raspravama. Htio bih samo razumjeti što se događa. Htio bih, htio bih samo razumjeti što se događa. E, la motiva... Gospođa Komi, eh, mislim da to nije u redu, mislim da to pokazuje da se ne pokazuje dovoljno poštovanja prema našim e, građanima i našim tvrtkama. Ustanovljujem e, da mnoga predsjedništva e, ne prisustvuju za sjedinjima. To nije dobro. to bismo trebali onda kritizirati kod svih takovih slučajeva E, sa svima trebamo postupati jednako. Sada dolazimo do govornika e, zastupnika klubova. Gospodin Švab je prvi. Imate minutu i 30, dragi kolege i kolegice. Zahvaljujem prvom redu izvjestiteljici. Predsjednice, vi me već dugo poznajete. Ja e, se, e, znate da se uvijek zalažem za ovu stvar. Imamo u Europi veliki problem kašnjenje u plaćanjima e, do 180 dana dovodi do velikih teškoća, naročito u Južnoj Europi. E, e, gospođa Komi govori o tome. Preinaka direktive je zaista nešto postigla. Kašnjenje se tada smanjilo ali e, kašnjenje uvijek je povezano sa gospodarskim razvojem. E, a naročito od toga trpe mala i srednja poduzeća, što je istakla e, gospođa Komi. Stoga su zahtjevi ovog izvješća vrlo relevantni. Mm, za mala i srednja poduzeća moramo imati i izuzeća Moramo im dati prostora za razvoj. I treće, gospođo predsjednice, moramo paziti da nemamo za sektore različite propise. Tih se rokova moraju držati svi sektori, a to se i traži u izvještaju. Hvala lijepa. Gospođa Grapini govori za SID. Hvala vam, gospođo predsjedavajući, uvaženi kolege. Kao izvjestiteljica u Sjeni, E, moram e, reći da e, je izvjestiteljica pokazala otvorenost za raspravu stavljene su po strane ideološke razlike i jako želim zahvaliti gospođi komi koja je vodila ove pregovore da mm, gospođa povjerenica je spomenula direktivu iz 2011. i spomenula je da ta direktiva nije ostvarila svoj cilj a to je smanjenje kašnjenja plaćanja a to posebice vrijedi za uh, male i srednja poduzeća. Ja sam članica radne skupine za MSP-ove i sve su uh, predstavnici svih zemalja članica su istaknuli ovo kao problem. Uh, MSP-ovi uh, imaju smanjenu pregovaračku moć sa drugim većim tvrtkama i zbog toga mi moramo intervenirati. To je rekla i sama izvjestiteljica. Moramo osigurati nekakve vrste nadoknada ili odštete za te tvrtke za one tvrtke koje ne dobivaju plaćanja od javnih tijela na vrijeme. Naravno također moramo e, unaprijediti i kulturu javnih tijela i promijeniti zapravo kulturu javnih tijela koja ne plaćaju, koja samo onda doprinose tom problemu. Sve to i tekako negativno utječe na naše gospodarstvo. Drago mi je da smo u izvještaju uključili takozvani bijeli popis e, kako bismo, kojim ćemo osigurati veću transparentnost. Moramo e, zaštititi naše male i srednje poduzeće i smatram da bi direktivu ipak trebalo izmijeniti. Hvala vam. Hvala lijepa gospođo Grapini. Gospodin Rubik e, ima plavi karton za vas. Slažete li se s tim? E, gospodine Rubik, izvolite, imate riječ. Ja bih e, zapitao kolegicu Grapini ne bi li bilo moguće da i kašnjenje u plaćanje e, u, e, od strane Europske unije bude istaknuto. Imamo mnoge programe Europske unije na koje dugo čekaju mala i srednja poduzeća. Moramo napraviti mapping kako bismo osigurali da mi kao Europska unija poštujemo ovu direktivu o kasnim plaćanjima. E, gospođa Garapini, izvolite. Ja najprije želim reći da je gospodin Rubik u um, međuskupini za uh, MSP-ove i snažni branitelj malih i srednjih poduzeća. Slažem se sa prijedlogom kolege Rubiga jer čak i europske institucije kasne sa plaćanjima i onda je naravno e, posve normalno da nakon dakle u skladu s time i zemlje članice onda kasne. Tako da nadam se da će se Europska komisija time pozabaviti. Hvala lijepe. U ime ECR-a e e, riječ ima gospodin Richard Sulik. Hvala vam. Ugovorna sloboda je jedan od ključnih načela između e, tvrtki koje se bave gospodarskim aktivnostima. E, a ovo je nešto što krši tu ugovornu slobodu zbog toga što se komisija ili parlament upliču u odnose između privatnih e, tvrtki, dobavljača i klijenata. Zato što političari smatraju da oni znaju bolje. I uvijek nastoje regulirati nešto što nije potrebno. Najbolje je se ne uplitati. Naravno da postoje tvrtke koje kasne sa svojim plaćanjima, no e, neka se tržište za to pobrine. Svaka tvrtka se mora brinuti za svoje zahtjeve, potrebe i račune. To ne može raditi komisija ako komisija smatra da se stvarno mora pozabaviti pitanjem zakašnjelih plaćanja, onda barem krenite od Europske komisije. Europska komisija je nedavno imala goleme dugove isto velika zakašnjela plaćanja i sva sredstva koja dolaze iz Europske unije dolaze bez ikakvog reda. Čak i parlament ima problem sa zakašnjelim plaćanjima. Mm, bavite se radije se time, nemojte se uplitati u funkcioniranje privatnog e, sektora. Tržište će se pobrinuti samo za sebe bez vašeg uplitanja. Hvala vam. Hvala lijepa. Uh, gospodin Selimović ima riječ za Alde, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Cijelo europsko gospodarstvo, a pogotovo male i srednje tvrtke, trpe od zakašnjelih plaćanja. Europska unija je nešto poduzela po tom pitanju, usvojila direktivu, no to nije povećalo tok likvidnosti među tvrtkama. I zapravo jest, ali još uvijek imamo posla. Prema brojkama od komisija, dakle više od polovice više od polovice tvrtki u više od polovice zemalja još uvijek ne plaća, ne vrši svoja plaćanja prema dogovorenim terminima. A mnoge od tih malih tvrtki ne traže odštetu zato što se boje da će postati neprijatelj nekome e, ko im duguje novac. Stoga ovaj izvještaj predlaže mjere e, koje bi to ispravile. Potičemo zemlje članice da e, u svoje strože uvjete plaćanja, da se govori o obaveznim informacijama, recimo uvođenje registara ili baza podataka i za privatni i za javni sektor. Pozivamo zemlje članice da mm, uspostave nacionalne i regionalne službe za mirenje kako bi se te tvrtke obratile tom tijelu i zamolile ih da pomognu i na kraju pozivamo zemlje članice da poduzmu sve potrebne korake kako bi javna tijela plaćala svoje e, dugove na vrijeme. Nekad se to događa iz ekonomskih razloga, a ponekad iz političkih razloga. Na ovaj način će zemlje članice povećati e, tok likvidnosti među tvrtkama, pomoći će u ispunjavanju svojih obaveza, a mi ćemo uspjeti E, poboljšati poslovnu klimu u Europi. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime e, zelenih gospodin Šoltes ima dvije minute. Radi se ovdje o vrlo važnoj temi za e, gospodarstvo unutar Europske unije. Radi se o disciplini plaćanja u prošlosti i u svakodnevnom životu e, vidimo uvijek da kašnjenje u u poslovnom životu je stvarnost za mnoga poduzeća. E, e, okoliš u Europi nije zato vrlo dobar. Naročito od toga trpe mala i srednja poduzeća. ona trpe teške posljedice. E, rekli ste da mnoga takova poduzeća idu u stečaj, od toga trpe obitelji i na, naravno mnogo toga moramo prepustiti tržištu ali moramo poduzeti mjere koje e, štite slabije e, od takovih situacija imamo nepoštene e, poslovne prakse a kašnjenje plaćanja je samo jedan element na ovom području e, e, recimo neprodana roba se vraća mali dobavljači trpe od loših postupaka to moramo zaustaviti i zaštititi takove ljude E, govorili smo o posredovanju. Ja bih želio još nešto spomenuti. Među e, velikim neplatišama e, je i javni sektor. I tu možemo još mnogo toga postići. Naravno, države to moraju same regulirati, ali sramota je da javni sektor spada u te neplatiše. Za GUE NGL govori gospodin Maštalka. Izvolite, imašte riječ. Hvala lijepa, predsjednice. Hvala, Hvala vam. Svake godine na tisuće malih i srednjih poduzeća e, završavaju u stečaju čekajući da im netko plati njihove fakture. Većina plaćanja e, zapravo ova zakašnjala plaćanja u Europi stvaraju brojne probleme a i to nam oduzima i brojna radna mjesta. Direktiva iz 2011. o instrumentima za zakašnjela plaćanja namiravala e, namjeravala je riješiti taj problem. I hvala izvjestiteljici što je vrlo detaljno opisala koja je situacija e, sa tom direktivom. Još uvijek postoje brojni problemi i još uvijek postoje brojne prepreke kad je riječ o provedbi te direktive. Jako mali postotak MSP-ova je osjetilo pozitivan učinak te direktive. Dame i gospodo, jako je puno posla pred nama. Ne slažem se sa gospodinom Šulikom koji kaže da ne trebamo intervenirati, zato što smatram da za male i srednja poduzeća ne postoji veći problem od aparata koji jednostavno pere ruke od svega. Ja podržavam gospođu izvjestiteljicu i njezine mjere. Naš cilj mora biti definiranje e, jednakih uvjeta za sve, za sve u društvu. I budući da je ovo moj, moj zadnji govor u ovom parlamentu. Želim zahvaliti svima s kime sam mogao surađivati u ovih 17 eh, godina, uključujući i prevoditeljem. Hvala vam. E, želim vam eh, dobar tijek vašeg daljnjeg života. Sada dolazimo do drugih govornika. U prvom redu gospođa Tun i Hojštan imate minutu i 30. Izvolite. Hvala, vam, gospođo predsjedavajuća. Ja stalno naglašavam da iz dana u dan naš život postaje sve bolji zbog toga što smo u Europskoj uniji. No, isto tako svakoga dana otkrivamo da moramo učiniti e, još više. Uspjeli smo mnogo toga napraviti, geoblokiranje, roaming, sve su to e, priče uspješnice u Europskoj uniji. Te smo probleme uspjeli e, riješiti jer svi mi kao europski građani imamo korist od toga. A danas se pak bavimo situacijom poduzetnika i direktivom o zakašnjelim plaćanjima. Brojni MSP-ovi se suočavaju sa brojnim problemima zbog neplaćenih e, faktura prijeti im čak i stečaj. Poduzetnici imaju dosta problema sa poreznim, porezne prirode ili sa likvidnošću. I zbog toga moramo provjeravati da li zakonodavstvo koje usvajamo, da li funkcionira, a izgleda da ne funkcionira. U izvješću stoji da postoje područja na kojima bi se uredbe mogle primjenjivati e, na bolji način, no to ostaje u rukama zemalja članica. One su odgovorne za provedbu e, e, propisa Europske unije. Stoga moramo zatražiti veću transparentnost, pogotovo kad je riječ o plaćanju ponašanju kod plaćanja. na taj način bismo dužnike prisilili da brže plate svoje dugove. Moramo paziti i na interese prvotni cilj iza te direktive bio je e, zaštititi radna mjesta. I to je i itekako relevantno još dan danas. I na kraju da zaključim. MSP-ovi su ključni za naše gospodarstvo i moramo ih zbog toga zaštititi. Do sada su se govornici držali e, zadanog vremena. Molim da tako i nastavimo jer danas imamo još mnoge teme. Gospodin e, Nikola Danti ima riječ. Izvolite, minuta i 30. Hvala vam, gospodine predsjedavajuće, povjerenice, kolege. Moramo priznati da je direktiva iz 2011. Um, imala pozitivnih učinaka. Ako ništa drugo, barem se smanjilo e, kašnjenje u plaćanjima. No, isto tako znamo da još uvijek 95% MSP-ova ne dobiva odštetu E, pardon, ne dobiva plaćanja za pružene usluge ili proizvode. I to onda dovodi do brojnih stečajeva. ja se nadam da će parlament sutra odobriti ovaj e, izvještaj. E, izvještaj sadrži mjere kojima će se pokušati riješiti taj problem. Ja bih istaknuo tri stvari koje su najvažnije. To je da se tvrtke da se uvode tvrtke za nadoknadu troškova e, i to tvrtke kojima duguju javna tijela. Zatim drugo da se uspostave e, službe za e, mirenje koje će biti besplatne i dostupne i koje će pomoći malim tvrtkama koje vrlo često nemaju potrebne kapacitete ni financijske ni ljudske da idu kroz dugačke sudske procese. I treće pripremiti taj bijeli popis javnih tijela i tvrtki koje plaćaju na vrijeme. Sigurnost plaćanja i plaćanja na vrijeme su ključna i to može biti teško ostvariti s obzirom na e, rezultate ovih proteklih godina. I mislim da bi bilo pravedno zajamčiti okruženje u kojem se plaćanja vrše unutar dogovorenih rekova i u kojem će onda tvrtke moći svoj posao obavljati kako treba. Gospođa Oran Bosvit ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice, kolege i kolegice. E, e, e, kašnjenje u plaćanju u E, šteti e, malim i srednjim poduzećima. Oni ne mogu upošljavati ljude, plaćati ljude ako se računi ne plaćaju na vrijeme. Oni nemaju kisik za preživljavanje. Stoga e, komisija treba poticati države članice da brane mala i srednja poduzeća koje toliko doprinose našem gospodarstvu. Moramo zatvoriti rupe u zakonu. Mm, e, mm, e, tri četvrtine e, belgijskih poduzeća prihvaćaju duže rokove plaćanja nego što je zadano. Mm, stoga moramo postaviti granice za to. Europa mora i zato dati pozitivne signale. E, sada dolazimo do slobodnog javljanja za riječ. Prihvaćam ih, govornike. Gospodin Šedrojevski ima jednu minutu. Govorimo o vrlo važnoj temi. Zašto je to važno? Jer se radi o katastrofi kod plaćanja. Povjerenica je e, s pravom rekla da je to najjeftiniji oblik kredita, ali to je jeftino samo za ono koji od toga profitiraju. Za one koji e, trpe je to vrlo skupo. Evo, e, zašto sam se javio za riječ? U posljednjem sazivu smo ustanovili da kašnjenje u plaćanju e, se smanjilo e, što potiče kreativnu Europu. E, I komisija je ponešto učinila na tom području i stoga sada moramo dati još jači mandat kako bismo eh, obvezali eh, subjekte na točna plaćanja. Gospodin Helver ima jednu minutu. Hvala predsjednice i hvala povjerenici. Mi koji smo eh, imali mala poduzeća znamo da nije profitabilnost koja tjera mala poduzeća u bankrot, već kasna plaćanja E, e, e, u Ujedinjenoj kraljevini konfederacija malih i srednjih poduzeća radi na tom području kako bi zaštitila vlasnike poduzeća. Slažem se sa mjeravama direktive. Ovu inicijativu zaista trebamo i i javni sektor mora tu voditi svojim primjerom i plaćati na vrijeme. E, e, za veća poduzeća smo napravili e, važne korake u Ujedinjenoj kraljevini. Trebamo tu i javne konzultacije kako bismo osnažili ovu direktivu. Hvala lijepa. Gospođa Kinić ima jednu minutu. Hvala vam. Hvala vam predsjedavajuća. Unatoč direktivi iz 2011. E, o borbi protiv zakašljenih plaćanja, europske tvrtke i to posebice one male i srednje se još uvijek suočavaju sa zakašnjelim plaćanjima za svoje e, usluge i to ne samo od strane javnih tijela. U Italiji, ali i drugdje, Gospodarsko tkivo uglavnom čine mala i srednja poduzeća i oni prihvaćaju dugačke e, termine plaćanja od strane velikih e, tvrtki iz straha kako ne bi e, imali problema, kako ne bi naštetili svojim gospodarskim aktivnostima. A to se onda pretvara u nepoštene prakse. Što se tiče nepoštenih praksi, u poljoprivredno-prehrambenom lancu, e, čiji je cilj zaštititi male proizvođače koje karakterizira slaba pregovaračka moć. Jako je važno da zemlje članice razviju kampanje za podizanje svijesti o pravnim lijekovima za zakašnjala plaćanja te o kulturi plaćanja na vrijeme i to i prema privatnim tvrtkama ali i od strane e, javnih tijela. Hvala lijepa i posljednji govornik je e, gospodin Marijas. Hvala gospođo predsjednice. E, kasna plaćanja mm, e, to je privatna poduzeća koja ne plaćaju na vrijeme stvaraju ogromne probleme u gospodarstvu. To može dovesti do bakrota ali u javnom sektoru je stvar drugačija. E, javni sektor traži od poreznih obveznika da plate porez na vrijeme. Ako e, to ne učine, e, onda se kažnjavaju. To se događa u Grčkoj. Ljudi im, njihove, njihova se imovina onda konfiscira ali i e, javna e, uprava i javna poduzeća e, duguju milijune eura znate jako dobro javna uprava je veliki grešnik na tom području Gospođa Bjenkovska ima riječ. Hvala vam predsjednice, hvala svim zastupnicima i zastupnicama na ovoj raspravi. E, zahvaljujem vas vam što ste e, ovu direktivu stavili u središte našeg rada. E, nadam se da ćemo sutra imati pozitivno glasanje za ovaj vrlo dobar izvještaj Eh, eh, Evropska unija se bavi ovim problemom već od 1995. godine. Eh, još mnogo toga trebamo učiniti da promijenimo ovu kulturu kašnjenja. Svi moramo shvatiti da je u našem zajedničkom interesu da plaćamo na vrijeme. Želim također podcrtati, netko je to zapitao, naravno europske institucije kao i sve druge institucije e, kao i e, poslovni subjekti e, imaju istu obvezu da to plaćaju na vrijeme. Europska komisija je uvela propis o nultoj toleranciji zakašnjenja u plaćanju od strane europskih institucija. Mislim da će to e, donijeti dobre rezultate u budućnosti. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. E, evo, još nismo završili posao na ovom području zakašnjenog plaćanja. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. E, gospođa Lara ima dvije minute. Hvala vam. Ovo je bio vrlo konstruktivan dijalog, ali i vrlo konstruktivan rad za naše građane i e, za naše e, tvrtke. Evo, samo dvije stvari da vam kažem. U trenutku u kojoj zemlja članica neće e, se pridržavati odredbi iz direktive, pokreće se postupak povrede prava. To podrazumijeva određene kazne, a to se onda opet na kraju završava na leđima građana. I sad je to problem zato što plaćaš e, dva puta. Prvo, dakle, e, država te ne plaća na vrijeme, a onda još zbog države ti plaćaš kaznu. To je prvo. A drugo, e, rekli ste prije vas je povjerenik na tom mjestu bio gospodin Tajani i on je rekao da se zapravo prema njemu su se u Italiji donijele određene mjere ali tim mjerama nisu donesene nikakve, nije došlo do nikakvih poboljšanja. Stoga e, nema nikakve izlike da Italija ne plaća e, svoje dugove, da je zapravo javna tijela ne plaćaju svoje dugove. Hvala svima i ja se nadam glasanju, pozitivnom ishodu glasanja sutra. Hvala lijepa gospođo izvjeste predsjedateljice. E, ovime je rasprava zaključena, a glasanje će biti sutra kao što ste spomenuli. A sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. E, e, izvještaj gospođe Kapel, godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Pozdravljam i predsjednika EIB-a Wernera Hoyera. Evo, izvolite sjesti. U e, prvo ću dati riječ gospođi Kapel, izvjestiteljici. Ima četiri minute, izvolite. Hvala predsjednice. Povjereniče Katajnen, e, e, direktore Hoyer, govorimo o financijskim aktivnostima EIB-a Eh, u prvom redu eh, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni, eh, njihovim timovima i mojem timu. Mi smo za kratko vrijeme napravili izvještaj o aktivnostima EIB-a 2017. godine. Eh, mm, eh, imamo ciljeve Europe 2020. za održivi rast na području energetike, mm, mobilnosti, prometa, infrastrukture i eh, poticanja poljoprivrede, malih i srednjih poduzeća, okoliša i integracije. E, e, e, imamo sada proslavu 60. godišnjice obljetnice EIB-a. Čestitamo. EIB je sada najveća kreditna institucija u Europi. 60 milijardi eura je dano mnogobrojnim projektima u cijeloj Europskoj uniji E, krediti EIBA e su kvalitetni krediti. E, zahvaljujući konzervativnom upravljanju rizika imaju, su model najbolje prakse. Imaju portfelj imovine koji je vrlo aktivan i pozitivan E, i usprkos e, međunarodnoj e, prirodi ona je aktivna i 160 zemalja više od 60% zajmova je išlo u Europu. 170 projekata je odobreno u posljednjih 10 godina 200 milijardi eura je išlo u gospodarski razvoj regija 700 tisuća malih i srednjih poduzeća su imali bolji pristup e, financijama. 2017. E, e, je trećina zajmova išla u dolarima. Euro je druga po vrijednosti valuta. Možda bismo E, e, te kredite u eurima bismo trebali povećati, a e, polako ukinuti kredite u dolara. Mm. Imamo vrlo brze internekste veze 16,16 milijardi eura je išlo u okoliš i održivost energetsku učinkovitost, biološku raznolikost, čistu vodu i čisti zrak, održivi promet i tako dalje. EIB je najveći emitent zelenih kredita, imamo mnogo zelenih projekata, e, tako podržavamo e, Pariški sporazum. 2017. E, je EIB E, e, dao e, malim i srednjim poduzećima 27 milijuna eura. Tako oni imaju pristup financijama. To ima ogroman značaj za mala i srednja poduzeća. Strategija EIB-a za ta poduzeća je naročito za pohvalu EIB e, također popunjava praznine u Europi koje su izazvane krizom e, e, mobilizirano je oko 70 milijardi eura zahvaljujem EFSI-u u provedbi projekata eu. Hvala lijepa gospođo izvjestiteljice, a sada za e, gospođa Gardija bal Rubijal govori za odbor za proračune. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, gospodine Hojer. Danas govorim u ime odbora za proračune i želim vam istaknuti točke koje su prema našem mišljenju bile, e, bile točke a zbog toga što nemam puno vremena e, koncentrirat ću se na ono najbitnije. Prvo, banka mora jačati svoje ulagačke kapacitete kako bi se smanjio ulagački deficit i iz javnog i iz privatnog sektora i zadržati svoj anticiklički profil zahvaljujući tim ulaganjima. Ta ulaganja moraju imati jasan cilj stvaranja novih radnih mjesta i to kvalitetnih radnih mjesta i ta ulaganja naravno moraju biti održiva. U tom smislu jako je važno istaknuti da treba nastaviti e, jačati pružanje potpore MSP-ovima. Valja unaprijediti komunikaciju i pristup informacijama e, o svim programima kojima raspolaže banka kako bi MSP-ovi mogli bolje sudjelovati. Zatim, ne samo s obzirom na to e, da postoji strateški, fond za strateška ulaganja, banka mora surađivati sa nacionalnim i regionalnim bankama kako bi pružala tehničku pomoć onima koji promoviraju te projekte. Kad govorimo o ulaganju u inozemstvo, tu je ključno imati bolju koordinaciju sa razvojnim bankama kako bi se osigurala koherencija mandata i kako bi se povećala učinkovitost i smanjilo e, dupliciranje aktivnosti. I još bih na kraju istaknula ciljeve banke da se postagne 25% ulaganja u klimu. E, moramo nastaviti u tom smjeru i poboljšavati to. I e, kao i svake godine molim banku da nastavi s radom, da se, da se nastavi truditi kako bi se unaprijedila transparentnost i polaganje e, računa, te kontrolu financijskih transakcija, te borbu protiv prijevara. Hvala vam. Hvala lijepa. Drago je me što mogu dati riječ gospodinu Hoeru. Uvaženi zastupnici i zastupnice, dame i gospodo, u prvom redu da zahvalim e, gospođi Kapel, izvjestiteljici, e, kao i timovima koji su surađivali s njom. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje. Ova rasprava igra važnu ulogu u jačanju radnih odnosa e, između ovog doma i EIB-a Mnogi problemi koji su spomenuti u izvještaju su ključni e, pokazaju ulogu EIB-a kao katalizatora za investicije i rast e, unutar i izvan Europske unije. Kao što ste ispravno istakli u izvješću e, banka radi na dobrobit Europe. Mi koristimo novac za korisno, e, korisne projekte. To nije novac poreznih obveznika, već je novac koji e, e, ubiremo iz tržišta kapitala. Države članice su vlasnice EIB-a, ali je ne financiraju najvećim dijelom. Sad E, e, e, samo 14 milijardi, milijardi eura su države članice dale za osnovni kapital. U posljednjih 60 godina smo u kreditima dali 1,5 trilijuna eura. To je vrlo efikasno korištenje europskog novca. To je politika koju vi u parlamentu oblikujete, a mi je slijedimo. Mi e, imamo sada e, aktivnost koja je održiva. E, imamo zelene obveznice, imamo projekt Sustainability One. Kad smo zapitali Ujedinjene narode da definiraju održivi razvoj, postali smo svjesni da porezni obveznici nikad neće moći e, dati dovoljno novca za našu aktivnost. Stoga surađujemo s privatnim sektorom. Mi smo e, stoga e, stvorili zelene obveznice koje su sada održive. Prva emisija na tržištu je bila vrlo uspješna. E, ulaganje u e, Evropskoj uniji e, se oporavilo u svim zemljama i sektorima. Međutim, ne smijemo samo sjediti i čekati jer to ulaganje mora porasti. Jedan instrument za to jeste Junckerov plan i fond EFSI. Evo, Uh, hvala uh, za pohvalu za gospodina Modjure. Uh, to FC je naš zajednički uspjeh in, odluka da se rad efsi produži do 2020. je ispravna. Um, 16 e, milijardi eura e, proračuna e, je žrtvano da se garantira ovaj projekt. I ta operacija nije na prvi pogled popularno, ali hvala vam na ovom, ovoj hrabrosti. EFSI je imao konkretan učinak, da je 850 tisuća malih i srednjih e, poduzeća kredite u e, iznosu od 1,2 milijarde eura. E, evo, javna sredstva mogu postići više. Prešli smo od bespovratnih zajmova do zajmova. To je vrlo učinkovit instrument Moramo e, naravno e, naučiti lekcije e, iz djelovanja EFSI-a. Moramo